la, la palabra al comisario para que responda. Možda treba odgoditi raspravu za kasnije, no u svakom slučaju želim dati riječ gospodinu, želim dati riječ e, povjereniku. Hvala vam gospodine predsjedniče. E, mi e, dajemo veliku značaj zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu i potpunosti smo svjesni velikog interesa Europskog parlamenta e, za ovu oblast. Europska strategija o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, e, strategija 2007. do 2012. ima pozitivne utjecaje, e, imala pozitivan utjecaj unutar Europske unije i to je potvrđeno studijom koja je nedavno provedena Strategija je bila jako relevantna što se tiče pozitivnih e, trendova, što se tiče smanjenja e, povreda na radu i primjene zakonodavstva u vezi zaštite zdravlja i sigurnost na radnom mjestu. E, pokazano je da je cilj od smanjenja povreda na radnom mjestu od 25%, da će biti ostvarena do 2020. godine. I svi akteri su dobili e, koherentan e, okvir za e, djelovanje i koordinirali smo sve države u Europskoj uniji kako bismo imali zajedničku strategiju za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu. Dobili smo doprinose od svih sugrađana i predstavnika država članica i dionika, stručnjaka i svih onih koji su imali interes u ovoj oblasti. Pokrenuli smo javnu eh, online eh, konsultaciju od 13.5. 2010. i e, istovremeno to pokrenuto sa procjenom ovog izvješća. E, konzultacija je okončana 26. kolovo za 2013. godine. Dobili smo veliki broj e, doprinosa i komisija to sad trenutno analizira. Komisija će u sljedećem koraku, donijeti odluku u sljedećim koracima nakon što ovo analizira. Dalje ćemo uzeti u obzir doprinose drugih institucija kao što su dakle rezolucija 2011. o, o pregledu e, nove strategije koju, treba, e, koju je usvojio e, odbor o sigurnosti na radu i još jedan dokument usvojen 2011. godine. Komisija se odpredijela za takav pristup jer sav strateški okvir za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu mora biti potkrepljeno važnim brojnim podacima kako bismo doprinijeli i stvorili novu dodatnu vrijednost procjena strategije zahtjeva dubinsku analizu e, situacije zdravlje i sigurnost na radnom mjestu kako bi se procijenila strategija na raznim poljima, e, utjecaj na radnike i tvrtke i osobito na srednje i mala poduzeća i e, isto tako u različitim nacionalnim kontekstima. To je omogućilo dakle, da se identificiraju glavni izazovi u razdoblju e, bivše strategije koji zahtijevaju veliku sredotočenost na koje će biti potrebno da se usredotoči u budućnosti. Istovremeno e, komisija radi procjenu ukupnog zakonodavstva e, s ovim u vezi. Cilj je dakle transparentno djelovati i da e, javno sudjeluje, a to su ključne vrijednosti e, Europske unije i svih europskih institucija. Hvala vam velika. Hvala vam, gospodine povjereniče. Izvjestiteljica je došla. Mi smo već čuli odgovor e, povjerenika, vjerojatno ste čuli što je povjerenik rekao. Dakle, gospođo Pervanš Perez, imate pet minuta za ovo pitanje. Hvala. Zahvaljujem. Povjereniče, oprostite što sam zakasnila. Hvala vam na ovim informacijama o procesu konzultacija koje je provela Europska komisija i na neki način ste anticipirali pitanje koje naš odbor želi postaviti ovdje. No, ipak, za naš odbor koji se bavi zapošljavanjem i socijalnim pitanjima, ova strategija vezana uz zdravlje i sigurnost na radu je nešto što nas brine. Najprije iz razloga što je komisija na ovaj odbor na samom početku mandata usvojila strategiju koja se zove 2020. godine, a u toj strategiji zapravo je trebalo uvrstiti pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. I prošle godine, dakle prije točno godinu dana, Europska komisija je rekla da će socijalni model postati element konkurentnosti Europske unije, a za nas je pitanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u samom srcu ovog socijalnog modela. Ali mi smo ponekad imali osjećaj da uz ispriku krize, iako kriza pogoršava, eh, jača još potrebu za ovakvom strategijom, da uz ispriku krize, vi ste ovo pitanje ostavljali po strani. Zbog toga sam usmeno uputila ovo pitanje Europskoj komisiji, e, naročito vezano uz pitanje nekih muskularnih e, bolesti koje su skinute s dnevnog reda. A pitanje koje smo vam e, mi izravno uputili, gospodine povjereniče, je zbog čega? Radi se o strategiji zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koja je priznata od strane svih aktera i zna se da je ona E, u srcu socijalnog modela i da nam je neophodna kako bi države članice išle u pravom smjeru. Koje su to prepreke bile na vašem putu kako biste obnovili ovu strategiju? Naš odbor je kroz ovo usmeno pitanje i kroz prijedlog rezolucije o kojoj će se glasati na plenarnoj sjednici tražila da preuzmete odgovornost. Naravno, ne želimo ovdje otvarati nikakvu raspravu raspravu, ali želimo znati u ovom današnjem kontekstu kakvi, kakve prepreke stoje pred vama e, zbog kojih vi ne možete obnoviti ovu strategiju koja je neophodna. Još moram dodati da od kada je Europski parlament 5.12.2011. godine usvojio e, procjenu dokument o procjeni ove strategije vidjeli smo da je kriza imala ogroman negativan učinak na one najranjivije skupine, što nam dokazuje da je ova strategija ne samo nužna, već da je nužno obnoviti je i da bi jedino ta strategija mogla e, udovoljiti potrebama koje su nastale uslijed ove krize. Pored ove inicijative također nas e, brine da bi kriza mogla služiti kao isprika kako bismo po strani ostavili ova ključna pitanja socijalnog modela do kojeg nam je toliko stalo ova strategija koju smo imali nekad je strategija koju moramo obnoviti. E, moramo je i modernizirati jer sada imamo i nove tehnologije. Uz tehnološke napretke nastaju i novi problemi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. To je jasno rečeno da su to stvari koje uzrokuju stres na poslu i isto tako učinak ove krize koja pogađa Europsku uniju već duže vrijeme je ključan element za obnovu strategije. Zahvaljujući javnim konzultacijama vi ćete sigurno moći napredovati u izradi ove nove strategije, ali molimo vas da nas razuvjerite da ta nova strategija neće biti usvojena prekasno. Mi zaista se nadamo da će taj socijalni model Europske unije opstati. Imamo osjećaj da smo se malo izgubili u čitavom ovom kontekstu i to je ono na što smo ukazali u našem odboru. Mi ćemo naravno biti uz vas i pomoći vam koliko možemo kako bismo e, prenijeli ovu poruku sve do kraja našeg mandata, no međutim zaista bismo htjeli voljeli da je ova strategija obnovljena i ranije. Zahvaljujem gospođo Pervanš. Sada predajem riječ e, zastupnicima koji će govoriti u ime klubova zastupnika. Najprije u ime EPP-a e, gospodin Ori. Zahvaljujem. Ja sam slušao ove odgovore povjerenika i vrlo je jasno da komisija zaista predaje veliku važnost zdravlju i sigurnosti na poslu. Nama je također ovo pitanje jako bitno, toliko bitno da smo usvojili nekoliko rezolucija. Posljednji put e, u sedmom mjesecu ove godine predsjednik našeg odbora je o tome govorio i kada se radila srednjoročna procjena. 2011. godine smo tražili od Europske komisije da se obnovi strategija koja je istekla 2012. godine e, i nadamo se da će se komisija probuditi iz ovog e, stanja te da neće prekasno usvojiti e, tu novu strategiju. No, međutim, sigurni smo da e, će doći do pozitivnog razvoja situacije. Sam dokument o procjeni nije dao nikak vremenske rokove o daljem usvajanju strategije, no međutim radi se o pitanjima koja su zaista jako bitna. Zaštita zdravlja i sigurnosti na radnom e, mjestu su pitanja gdje se govori o ljudskim životima, o njihovom zdravlju, o njihovoj sigurnosti. Stoga se radi o ključnom pitanju e, po koje je povezano s konkurencijom europskog gospodarstva. Bitno je da se ta pitanja riješe i za e, poslodavce i za zaposlene. Zbog toga žalimo ovaj spor napredak i dijelim mišljenje predsjedavajućeg našeg odbora. To jednostavno je kontraproduktivno. Potrebni su nam odgovori zbog čega postoji tolika nestabilnost e, rješavanja ovog pitanja, jer e, ovdje se zaista radi o pitanjima koje mogu ugroziti e, zdravlje. Koji su zaista prepreke koje stoje pred vama koje vas prečavaju da usvojite ovu novu strategiju. Zahvaljujemo. Dvije minute za, za socijaliste. Alejandra Serkas. Hvala lijepo na riječi i hvala vama gospodine povjereniče da ste večeras unatoč tako odmakom satu ostali s nama, došli ostali s nama. I za nas je jako važno. Jako važno da čitava stvar napreduje, da se pomakne s točke. Mi smo zabrinuti. Vaše riječi su teške, ali komisija bi trebala isto tako žestoko i djelovati. Ovaj program koji je pred nama je istekao, a do sada su zapravo sve prazno, ništa se ne događa još. Sve su evaluacije bile pozitivne, sve su saslušanja javna, pozitivno određena. Odjeci su bili apsolutno pozitivni, međutim zašto tako dugo traje? Dajte nam jasan datum, rok rok do kada ćete tu strategiju obnoviti i postaviti na noge. U današnjoj krizi u današnjoj krizi ne možete poduzeća opterećivati dodatnim nametima, mnoge kažu. Međutim, isto tako mi znamo da u krizi upravo raste broj nesreća na radnom mjestu i mi se moramo pobrinuti za se to više ne događa. Šest mrtvih u poljoprivredi je bilo u ovoj godini do sada. To već godinama nije bilo toliko. Zatim, poljoprivrednici moraju do 70. raditi jer im jednostavno ne, mogu nikako ni doći do mirovine, onda ne mogu od nje živjeti. To su stvari koje ne idu i ti stariji ljudi po toliko stresa sa tim novim metodama, zatim radna vremena koja se proširuje, to jednostavno ne ide. Gospodine povjereniče, nama tu nedostaju mnogi dijelići da bi složili taj puzzle Isto tako mislimo da je na redu i revizija e, direktive o radnim vremenima koje bi trebalo obnoviti. Gospodine povjereniče, članak 31 povelje treba uzeti pred oči i gledati. Puno, puno pitanja je postavljeno, ali malo je odgovora stigla još, a rješenja de facto nikakva a problemi sigurnosti na radnom mjestu i sve s tim povezano su sve teže. Riječ je o zdravlju, riječ je o sigurnosti i budućnosti europskih radnika. Europa ne može postati neprijateljem vlastitih e, zaposlenih. Gospodine Alejandro, dalje ide gospođa Harkin, dvije minute. Želim se zahvaliti po mom mišljenju nama je potrebna strategija o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu iz mnogih razloga. Mislim da ako nemamo strategiju, nacionalni programi neće moći se nastaviti sprovoditi istim intenzitetom. E, I moramo također zaštititi naše radnike, to je naš prioritet. Kultura prevencije mora također biti e, prioritetna za nas, a to također se mora uvrstiti u sve dijelove strategije o zaštiti zdravlja i sigurnosti. Ukoliko u tome ne budemo uspjeli, nećemo se moći vratiti unazad i nećemo imati jednaku primjenu na europskoj razini, te nećemo moći dati dodatu vrijednost. Zbog toga uz kulturu prevencije veoma je teško ukoliko idemo unazad krenuti ponovno unaprijed. Zato je neophodno ulagati u ovo pitanje. Jasno je da u svim državama članicama se ljudi nalaze pod velikim stresom. U Londonu ljudi koji rade u financijskom sektoru se suočavaju sa pitanjem prekomjernog rada Potrebno je promijeniti i mentalitete, naročito vezano uz radne sate i uvjete rada. Zato se pitam gdje je ta kultura prevencije. Ukoliko nemamo novu strategiju, neće nam, nećemo imati nikakvu pomoć po tom pitanju. Također zbog ne primjene direktive o radnim satima e, liječnici u Irskoj se nalaze u vrlo teškoj situaciji, naročito mladi liječnici i zbog toga u čitavom ovom kontekstu smatram da europska strategija ovom pitanju je nužna i na kraju zaposleni općenito se nalaze pod velikim stresom, rade na radnim mjestima u lošim uvjetima, također nisu sigurni da li će to radno mjesto zadržati za uvijek i zbog toga nam je neophodna strategija koja će nam omogućiti da poboljšamo e, njihovu situaciju. E, zbog toga pozdravljam također uredbe i direktive komisije po ovom pitanju, ali isto tako upućujem pitanje povjereniku koje to prepreke stoje pred vama. Un minuto i medio la Deli. Gospodin Zele ima riječ e, minut i pol. Hvala, gospodine predsjedniče. U 12. mjesecu 2011. godine ovaj parlament je velikom većinom izglasao moje izvješće procjene europske strategije za e, sigurnost, procjenu sigurnosti na radu u razdoblju 2007-2012. godine. U to već izvješće je povlačilo znak uzbune zbog zabrinjavajućih e, uvjeta na radu u Europskoj uniji. Evo nekoliko brojki. U Europskoj uniji svake pete sekunde jedan radnik je žrtva e, nesreće na radu. Svake tri i pol minute, drugi radnik umire zbog posljedice vezane za njega, njegov rad. Kriza ne treba biti isprika da se zanemare radni uvjeti europljana. Od podnošenja tog izvješća nitko ništa nije rekao u komisiji kako bi se obnovile te europske strategije. To je jako zabrinjavajuće. Postoji praznina zakonodavna i politička koja je jako e, strašna. Već više od godinu dana Europa nema koordinacije što se tiče sigurnosti i zdravstva na radnom mjestu za narednih sedam godina. I nešto nam se govorka i u zakulis e, nam se nešto govorka, ali komisija je ta koja treba da kaže da zdravlje na radnom mjestu nije prioritet. Zašto? Pa zato što to isuviše skupo. E pa mi, ekolo, grupe ekologa, kažemo jasno da se ne slažemo s vama i da zahtjevamo već danas novu strategiju za sigurnost i zdrave na radnom mjestu i ta strategija mora već od 1. siječnja 2004. godine stup na snagu. E, po, zaštita od e, stresa na radnom mjestu. To su konkretni primjeri koji se nalaze u mom izvješću i zaštita e, od e, muskularno e, koštanih bolesti isto tako i ponavljam da je to velika greška ali isto tako i veliki trošak od zbog povreda povrede na radu izazivaju velike troškove dakle 500 milijardi eura dakle mora se djelovati potreba nam je hitan odgovor to se nameće jer Europska unija mora zaštititi sve svoje radnike radnici ne smiju više gubiti svoj život radeći Dakle, gospodine povredniče, na vama je da djelujete. Potrebna nam je ta europska strategija, računamo na vas. Hvala. Hvala. Evo sada još e, ima riječ e, gospodin Zuber. Gospodin Zuber u ime Goje. Hvala gospodine predsjedniče. Zadnje dvije godine u Luksemburgu je jedna građevinska tvrtka e, primjenjivala suvremenu e, eksploataciju, na primjer e, iskorištavali su portugalske radnike koji nisu primali minimalnu plaću, koji su morali spavati u skladištu i ta tvrtka je e, koristila e, socijalnu pomoć Europskog, fonda za socijalnu pomoć. To je skandalozno i to nije prihvatljivo e, i nije u sukladnosti s borbom protiv nezaposlenosti. Dakle, danas ljudi koji se bore protiv nezaposlenosti rade u svakojakim uvjetima. U 21. stoljeću radi se u uvjetima koji posjećaju na 19. stoljeće i sukladno tome uvjeti sigurnosti i zdravlja su sve gori. Ovi podaci su konkretni podaci i potrebno je da se pozabavimo ovim pitanjem na ozbiljan način. Neki od tih slučajeva e, čak nisu ni prijavljeni vlastima. Prevencija e, i nadzor nad financijskim ulaganjima E, borba protiv e, neadekvatnih e, radnih posla, protiv loše higijene na radnom mjestu i još mnoge druge stvari su od ključnog značaja jer mjere koje se donose sve više i više oduzimaju dostojanstvo radnicima. Sada ćemo čuti kolege koji su tražile osobno riječ. Gospođa Edith Boer ima riječ na dvije minute. Dragi povjereniče, predsjedniče, sigurnost e, na i zdravstvo na radu su važni, a isto tako da je doprinos neutralnosti i konkurentnosti. Zadnje E, istraživanje o konkurentnosti koje je komisija napravila e, nema nikakve dobre e, informacije. Dakle, trend je taj da se to potiče, ali ne možemo ništa biti sigurni. Statistike su negativne zbog gubljenja radnih mjesta. 53% zaposlenih imaju problema zbog nesreća na radnom mjestu. Radno mjesto stvara e, veće, veću nesigurnost nego svakodnevni život. To je osobito točno u malim srednjim poduzećima. Nesigurnost e, na radu je veliki problem. Radni uvjeti se mijenjaju, kao što smo mogli čuti, zbog novih tehnologija koje se koriste, no postoje neki drugi e, elementi, oprema je sve zastarjelija, možemo pobrojati mnoge činjenice. Evo samo jedna od 2016 milijuna e, zaposlenih, 2,5 milijuna su e, imali problema e, sa sigurnosti na radu, a tisuće su stradale u Slovačkoj. E, danas e, je došlo do smrtnosti, nesreće na radnom mjestu. Dakle, tisuće ljudi umiru na radnom mjestu usred nesreća. Još jedna stvar koju često zaboravljamo jest da je da 90 tisuća ljudi postaju invalidima zbog e, nesreće na radu. Isto tako ima i drugih pitanja porodiljsko je nešto što bi trebalo biti isto tako e, usuglašeno na europskoj razini. Dakle, to je još jedna, jedan veliki propust. Dakle, mislim da bi komisija morala e, donijeti novu strategiju o smanjenju e, novih prijetnji. Tako da vas molim da to napravite, povredniče. Hvala, Edith. Sada na dvije minute, gospođa Estrela. Hvala gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče. Sigurnost, zašto zdravlje i sigurnost na radnom mjestu mora biti prioritet e, u europskoj strategiji? S obzirom da je europska strategija e, došla do svog kraja 2012. godine. E, pitam se kad će e, Europska komisija dati, iznijeti novu strategiju i koji su razlozi tom kašnjenju. Europska unija mora raditi na poboljšanju radnih uvjeta koji moraju biti prilagođeni radnim uvjetima, a ne suprotno. Dakle, parlament je donio, odnosno odobrio neke zaštite što se tiče zaštite zaštite e, trudnih radnica ili majka doilja i to je jako važno. To je dakle usvojen u lipnju 2008. godine. Komisija je e, ponudila prijedlog revizije te direktive i u listopadu 2010. je Europski parlament usvojio moje izvješće koje se time bavilo. Nažalost, pitanje je blokirano u vijeću i komisija nije intervenirala kako bi vijeće odblokiralo to, taj važan, to važno pitanje. Parlament je također inzistirao na jednoj točci i to su podsjetili određeni kolege danas. Dakle, parlament je inzistirao na potrebi da se poboljša poboljšaju uvjeti radnika e, protiv, e, dakle, da ih se zaštiti od mišićno e, koštanih tegoba koje, od kojih boluje stotinjak milijuna naših sugrađana i to je ogroman teret po za, sustav zdravstvene zaštite. 80% to e, dug, dugih bolovanja e, uzrokovane su bolestima e, muskularno koštanih bolesti. Ja sam zastupnica Europskog parlamenta koja se osobito zanima za te bolesti. Gospodine povjereniče, shvatili ste da, su, da nam je potrebna nova strategija koja, je, koja će biti primijenjena novim, novoj situaciji i razvoju našeg društva. Hvala. Hvala Edith. Evo još dvije minute za gospođu Javoslajku. Hvala gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, usprkos e, nekoliko promjena Europska unija je e, još uvijek e, nadležna, odnosno za zaposlenje i zaštitu na radu e, su nadležne i EU Unija i države članice. Mnoge države članice e, nisu voljne e, ustupati prostor na tom polju. Mislim da se da su mjere koje se donose od 1978. u Europskoj uniji moguće i poželjne i do tih mjera je uvijek došlo posredstvom neobvezujućih instrumenata i e, strategija koja je usvojena je omogućila da se pomogne odnosno da se poboljša e, postojeće zakonodavstvo. Ja predlažem da se u, mislim da u narednih nekoliko godina moramo dalje raditi na tome i tim prije sam iznenađena zašto komisija kasni u nove strategije. E, Strategija o zaštiti zdravlja i sigurnost na radnom mjestu neophodna je kako bismo mogli ostvariti ciljeve koje smo se zadali za 2020. godinu. S obzirom e, na sve veće staranje stanovništva i paralelnom produženju radnog vijeka, moramo na europskoj razini usvojiti mjere koje će nam omogućiti dakle da prilagodimo radna mjesta, recimo na primjer e, osobama starim od 55 godina. Isto tako moramo e, voditi mjere prevencije koje se odnose dakle na zaštu e, na radu i moramo imati kao metu mlade i poboljšavati njihovu profesionalnu mobilnost. Također postoje i tehnološke promjene koje utječu na e, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu. Europska komisija je u više navrata priznala da strategija u razdoblju 2007-2012 da je urodilo pozitivnim rezultatima svugdje u Europskoj uniji, ali postoje još neke oblasti koje treba poboljšati. U tom kontekstu možemo spitati zašto ne postoji nova strategija za razdoblje 2013. do 2020. kao što je to najavljeno. Hvala vam na pažnju. Hvala kolege. Evo, zadnji govornik u ovoj raspravi, gospođa Kostelo. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam e, isto zabrinuta kao i kolege E, u, za, o kašnjenju primjene e, nove strategije zdravlja i e, sigurnost na radu. Povjereniče, ima 5000 mrtvih svake godine u vezi sa problemima na radu. Tu su i djeca čak, mislim, ugrožena. Potrebna je hitna nova strategija zdravlja i sigurnost na radnom mjestu. Ovom ovim ritmom nećemo 2013. godine imati novu strategiju, a to je neprihvatljivo. Osobito E, moramo znati zašto nam je potrebna ta strategija. Dakle, sve radnici su nam sve stariji, e, stres na radnom mjestu je sve veći. E, sigurnost na radu i zdravlje su od ključnog značaja za radnike i to štiti socijalni model. To je isto tako i dobro za biznis, za razvoj tvrtki, e, što su ljudi zdraviji, dakle to su učinkovitiji na e, radnom mjestu i e, zadovoljniji su, dakle zdraviji su. Umjesto da sve, za sve okriljujemo krizu, ne smijemo odgađati ovu strategiju, u biti važno je, još je važnije e, s obzirom na krizu imati tu strategiju u razdoblju 2013-2020. Povjereniče, e, Europska unija mora e, usvojiti novu strategiju što prije. Zahvaljujem. Recite. Imate li pitanje? Imate li pitanje koje želite postaviti? Ne? U redu. Jeste htjeli govoriti? Jer ukoliko želite postaviti pitanje gospođe Kostelo, onda je to spontano pitanje, dakle, gospođe Kostelo. Ne, u redu. Gospođo, vi dolazite iz

Muchas gracias, Hvala. Hvala, a sada predajemo riječ povjereniku. Želim reći nešto što to će biti uvedeno u zapisnik, da je 11 osoba govorilo za vrijeme ove rasprave, od kojih je, su 9 žene. Mislim da je to rekord e, i mislim da to moramo uvesti u naš zapisnik. Dakle, od 11 govornika 9 devetoro su žene. Sada ne želim izvlačiti nikakve pogrešne zaključke iz ovoga. Mislim da svi vi možete izvući zaključke iz ovoga. Dva muškarca osim povjerenika i mene koji moramo biti ovdje, naravno naša je dužnost govoriti pred vama, e, su također govorila i zaista mislim da to moramo imati na umu i mislim da je to značajno za sve nas. Od 11 govornika 9 su bile žene. Zahvaljujem predsjedavatelju, zahvaljujem svima vama koji ste sudjelovali u ovoj raspravi, naročito gospođi Bereš koja je postavila pitanja vezana uz sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. Mislim da treba svima biti jasno da je kriza uzrokovala ogromnu štetu, ne samo po pitanju broja gubljenja radnih e, mjesta u Europi, već isto tako i pogoršanja uvjeta. Stoga moramo dalje raditi na poboljšanju radnih uvjeta u Europskoj uniji i to za sve kategorije radnika. Sve ove posljednjih godina Europska komisija je konstantno razgovarala sa svim zainteresiranim stranama vezanim uz pitanja e, sigurnosti i zdravlja na radu naročito e, po pitanju izlaganja elektromagnetnim poljima. I želim se zahvaliti svima vama koji ste nam pružili potporu u radu na ovom pitanju, naročito predstavnicima klubova zastupnika koji su govorili na današnjoj raspravi. E, Primamo k znanju sve ono što ste rekli i bez vaše jake potpore siguran sam da ne bismo imali e, priliku napredovati. Gospodin Ori kao i gospođa Bauer su e, rekli nešto što je jako bitno kako bi objasnili da se ovdje radi također i o pitanju jedinstvenog tržišta. Radi se o e, pravičnom tržišnom natjecanju na jedinstvenom tržištu koje je neophodno kako bi bili svjesni činjenice da je zaštita zdravlja i sigurnost na radnom mjestu ključno pitanje Europske unije, ali također želim naglasiti još dva aspekta. Jedan je vanjska dimenzija. U nedavnom periodu ste sigurno bili informirani o tome da sam ja u ime Europske unije sudjelovao na veoma bitnom dijalogu o e, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu vezanom uz nove tehnologije. Nedavni incidenti u e, Bangladešu kao i u Kini traže e, snažan odgovor iz razvijenih regija, naročito iz Europske unije. Mi smo zapravo bili prvaci u davanju eh, u osuđivanju ovih eh, incidenata, ali isto tako moram naglasiti da Europska unija mora održati, eh, mora biti vjerodostojna te mora unutar Europske unije imati odgovarajuća pravila u svim državama članicama koje sudjeluju u jedinstvenom tržištu. Također mislim da je e, gospođa Koštelo ukazala na vrlo bitan aspekt, a to je povezanost sigurnosti i zdravlja na radu i demokratskih e, izmjena. E, Europa ima radnu snagu koja stari i koja se smanjuje i upravo takva radna snaga e, mora biti i konkurentnija jer na taj način će doprinijeti prosperitetu i e, gospodarskom rastu što znači da moramo ulagati u zaštitu zdravlja i sigurnosti ovo pitanje e, kao na primjer pitanje mišićno koštanih poremećaja sve je o tome već rečeno mislim da ne trebam ništa više dodavati E, znamo svi kakvi su negativni učinci ovog fenomena i slažem se da kriza ne smije biti korištena kao isprika e, i da moramo razmišljati dugoročno, ne smijemo si zacrtavati samo kratkoročne e, ciljeve. Jedino na taj način ćemo imati sveobuhvatnu politiku, no ipak ključno pitanje kada razmišljamo o bilo kakvoj novoj europskoj strategiji i vremenskim rokovima za usvajanje te strategije je i dodatna vrijednost ove strategije. Europska unija napreduje na raznoraznim pitanjima kao na primjer e, zaštita zaposlenih od izloženosti duhanu na radnom mjestu. Isto tako smo primijetili da e, postoje mnogo bolje prakse u poduzećima jer sada poduzeća znaju za ono što je gospođa Harkin naglasila da, ula, da ako štitimo radnike na radnom mjestu, na taj način i ulažemo u njih. Također moramo i primijeniti postojeće zakonodavstvo, dakle ono što već imamo na razini Europske unije i jasno je da postoje nejednakosti među državama članicama što je značajno za sve nas. Moramo vidjeti na koji e, način e, uskladiti ta zakonodavstva sa naročito s događajima u posljednje dvije godine. Jako će biti bitno e, ono što ćemo dalje činiti po ovom pitanju. Predsjednik Barozo je naglasio bitnost strategije za 2020. godinu i uloge komisije u ovoj strategiji E, naravno, mi imamo neke ciljeve vezane uz e, zapošljavanje, želimo ga poboljšati da 20, za 25%, a u tome nam može doprinijeti i pitanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. To je nešto što nam može omogućiti da postignemo stopu zaposlenosti od 75%, a u nekim zemljama smo tu stopu već postigli. To su zemlje u kojima postoje najbolje prakse po pitanju upravo zaštite zdravlja i sigurnosti na eh, radnom mjestu. Predsjednik Barozo je također naglasio da postoji e, nedostatak odlučnosti i da je to ono što e, može oslabiti Europsku uniju. Taj manjak e, odlučnosti je mm, rizičan i može se promijeniti i na ovaj sektor, no uz ovakvu strogu podršku Europskog parlamenta možemo sve to prevazići. Zahvaljujem. Hvala vam. Dobili, dakle, imamo sada prijedlog e, rezolucije. Time zaključujemo ovu raspravu. E, glasovanje po ovom pitanju će se održati sutra u 12 sati. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovoj veoma interesantnoj raspravi. Malo smo prekoračili vrijeme i sljedeća sjednica će